Nema. E, prelazim sada na priopćenje. E, vijeće je u skladu sa e, člankom 149. poslovnika podnio prijedlog za uredbu za izmjene uredbe o provedbi odluke 2007 o sustavu vlastitih sredstava zajednica. To je jedan sjajan naslov e, iza kojeg se krije vrlo zanimljivo pitanje, naime na koji će se način uplaćivati e, vlastita sredstva država članica. Glasovanje o tom prijedlogu za hitnu primjenu održat će se sutra prije podne u 9 sati. U skladu sa člankom 105. stavkom 6. poslovnika, predsjednik e, konferencije predsjednika priopćio mi je sljedeće. Nema prigovora na preporuku odbora